E, potpisati zajedniho s predsjednikom Tuskom u skladu sa člankom 78. statuta ovog parlamenta različite zakonske akte i to ćemo po prvi puta koristiti novi sustav e, i e, elektronički potpis će se tu testirati. Različiti odbori odlučili